summit u Brisel sljedeći tjedan putovati, opet se poniziti i preklinjati da se produlji primjena članka 50. A gospodin Barnje jutros je rekao da ako prođe ovaj sporazum, da bi sljedeća faza pregovora mogla glasati do četiri godine. Ja kažem dosta, ne želimo potrošiti još četiri godine života, još četiri godine agonije prolaziti. Ja mislim da ni vi ne želite potrošiti još četiri godine vašeg života. Vi želite vaš plan Ujedinjene zemlje Europe, želite svoju vojsku, želite se riješiti nacionalnih država, a mi smo vam prokleta smetnja a kao što je gospodin Verhofstadt rekao, e, ne želite da se ja tu vratim nakon e, europskih izbora, ne želite horde euroskeptika da se ovdje vrate, zato je jednostavno e, rješenje da odbacite na Europskom samitu britanski zahtjev za ekstenzijom da napustimo Uniju 29. ožujka. Većina priprema je već obavljena, nekoliko prepreka nam je na putu, sitnih, ali da mi jednostavno otiđemo, nastavimo sa svojim životima. To je jedino uredno regulirano rješenje koje je pred nama. Europa ime kluba ENL riječ gospodin Batten. Mrs. May may Gospođa May možda jest potpuno nesposobna, ali ona se drži plana. I od početka je plan bio taj da se odgađa Brexit, da ga se spriječi i da ga se konačno preokrene. Čitav proces izlaska se temelji na lažnim argumentima, a prvi od njih je taj da ne možemo otići bez tog mitskog dobrog sporazuma. Ovaj sporazum je grozan i Donji dom ga je odbacio ne zato što je loš, nego zato što nije bio dovoljno loš za njih. Danas će parlament e, odbaciti mogućnost da se izađe bez sporazuma, a u četvrtak će vjerojatno glasovati za produljenje roka iz članka 50. Ali zašto? Gospodin Juncker je već rekao britanskoj vladi da neće biti treće prilike za ponovne pregovore. U Ujedinjenoj kraljevini imamo vladu i parlament koji ne žele izići iz Europske unije i oni namjeravaju odbaciti demokratsku odluku referenduma. Gospodin Timmermans je iznio frustraciju sa Ujedinjenom kraljevinom e, koja je odbacila sporazum. On je rekao da samo britanski parlament može sada dati smjernice, ali nije tako. Vijeće i komisija mogu također dati smjernice. Kada Donji dom bude zatražio odgodu primjene članka 50. onda vi to morate odbaciti. U članku 50. stoji da ako se ne postigne sporazum do 29. ožujka, onda e, se ugovori automatski prestaju primjenjivati. Dakle, pobrinite se da Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije 29. ožujka. Učinite sebi i nama uslugu. Predsjednica prekida. Kasnimo, tako da ćemo morati biti stroži prema govornicima. Gospođo Dalas, sigurno će se, ćete se držati e, svoje jedne minute. Hvala. Sinoć su zastupnici svih stranaka glasovali protiv e, sporazuma o povlačenju. Žao mi je što u tom smislu nije ostvaren dovoljan napredak. E, i također savjet e, državnog odvjetnika je jasan, dakle pravna nesigurnost ostaje i bez e, ikakvog sporazuma Ujedinjena kraljevina neće imati nikakve međunarodna pravna sredstva za backstop. Naša stranka je od uvijek jasna, dakle želimo uredan izlazak iz Europske unije, želimo sporazum o Brexitu koji će koristiti i Europskoj uniji i Ujedinjenoj kraljevini i također našim e, najbližim susjedima u Irskoj, ali taj sporazum mora poštovati ustavni i gospodarski integritet Sjeverne Irske. Mogu li odgovoriti na neke napomene govornika Mnogo se govori o pravima građana. Slažem se da građani ne smiju biti ulogu u ovim e, pregovorima o Brexitu i vijeće je reklo zapravo već da moramo zaštititi prava građana u svim e, opcijama i to je izazov koji nama predstoji. Dakle, moramo to sada učiniti i prestati samo govoriti o tome. Hvala. Gospodin Levandovski na dvije minute. Poštovana gospođo predsjedavajuća, Ja obožavam britanske žitarice, no Brexit mi ipak nije tako fin, ne volim ga toliko zato što sam doista potresena onime što se događa. Prije su mi govorili da je bivši komunistički blok u Europi u lošoj situaciji, a sada vidimo da je Velika Britanija u takvoj situaciji. Donald Tusk je rekao da je parlamentarna demokracija za njega vrlo važna, ali što veće divljenje, tim veće razočaranje. Ali ovo su političke igrice i ne vode ka konstruktivnom rješenju. Ja ne shvaćam političare koji jednostavno samo izmišljaju scenarije kako bi istovremeno glasali protiv stvari koje su na stolu. Moramo misliti na građane i poduzeća. Mnogi milijuni Poljaka će također snositi posljedice koji su potražili bolju budućnost u Velikoj Britaniji jer eh, mi ne znamo što slijedi i kako će biti rješenje, ali već dvije godine tražimo rješenja, a nismo ga našli. Na idućem vijeću moramo učiniti nešto protiv eh, lažnih informacija koje su se nagomilale. Britanski referendum je ni inficiran zbog mnogih lažnih informacija, između ostalog i iz Rusije. I nadam se da će idući saziv parlamenta, iduća komisija, da će iduće vijeće se pozabaviti velikim pitanjem kibernetičke sigurnosti. Dakle, moramo nešto učiniti protiv trolova i lažnih informacija. Moramo se pobrinuti za veću sigurnost u kibernetičkom prostoru. Puno hvala. Gospodin Gualtieri na dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Evo već drugi put e, britanska vlada nije uspjela naći većinu u donjem domu. Bilo je pogrešno ne nastojati okupiti sve snage e, u britanskom parlamentu u korist zemlje. Umjesto toga je britanska vlada odlučila umiriti tvrdolinijaše među Torijevcima, što im se sinoć spektakularno obilo glavu. Gospodine Henkel, griješite. Kao što je rekao Michel Barnier, Europska unija je od uvijek pravedna, transparentna i konstruktivna i bila je uvijek takva u ovim pregovorima. Učinili smo sve što smo mogli kako bismo osigurali uredno povlačenje Ujedinjene kraljevine i zaštitili građane, a sada je na nama konkretna odgovornost eh, i dalje zaštićivati europske građane u ovom procesu i očuvati mirovni proces u Sjevernoj Irskoj. Također moramo uzeti u obzir eh, i krajnje granice britanske vlade. Ponovit ću, to je jedini sporazum o izlasku koji je moguć eh, i koji može dobiti odobrenje i ovog doma. Što slijedi? Još uvijek se nadamo da će britanski parlamentarci odbaciti mogućnost nepostojanja sporazuma što bi bilo katastrofalno za Ujedinjenu kraljevinu, a kao drugo trebaju nam smjernice kako izbjeći taj scenarij. Uže veze između nas temeljene na Carinskoj uniji bi ne samo koristile gospodarstvu nego i riješile mnoge nedoumice u vezi sa backstopom. Trebamo se prestati ponašati stranački i trebamo početi konstruktivno raditi u korist naših građana. ako to nije moguće, jasno je da je jedina alternativa dati ljudima priliku da promijene vladu ili da kažu ne Brexitu. To je rasprava koju moramo povesti, a ne moramo razgovarati o duljini odgode. Za nas je jasno da je odgoda samo sredstvo jer su sve opcije već poznate. Mi ćemo i dalje konstruktivno raditi na odgovoran način prema e, britanskim građanima koji ostaju e, europski građani. Hvala. Kolege, Znam da je ovo teška rasprava i da želite jasno iznijeti svoje stavove, ali moja je dužnost nastojati malo skratiti raspravu jer je pred nama glasovanje. Dakle, gospodine Nikolson, nemojte me razočarati, imate minutu i pol. Dobro, nemojte me samo srezati. Evo, danas, gospođo predsjedateljice, teška srca slušam e, ono što se govori u ovom domu. Nisam čuo ništa pozitivno. Zapravo su svi govornici bili negativni. Ljudi su se ukopali u svojim položajima i nitko ne iznosi ništa konstruktivno. Gospodin Timmermans je rekao, evo tu smo. Rješenja mora ponuditi London. Gospodine Timmermans, ne mislite li da ste vi i gospodin Juncker također dužni odigrati svoju odluku i, e, ulogu i također da trebate pomoći u iznalaženju rješenja? Osim toga, neće se priključiti Sjeverna Irska, ovdje nije u pitanju jedinstvo Irske, čak niti nacionalističke stranke ne žele referendum o granici, one prihvaćaju sporazum Velikog petka. I gospodine Barnier, vi ste rekli da je e, isključivo odgovorna Ujedinjena kraljevina, ali i vi, gospodine, snosite ogromnu odgovornost. I ako vam nije dovoljno dobro, jednostavno samo se savjetovati sa ljudima iz Sjeverne Irske koji vam govore ono što želite čuti. Zapravo postoji još jedan glas u Sjevernoj Irskoj i taj trebate isto poslušati. I žao mi je što moram reći, uz dužno poštovanje, da je e, vaš sporazum oštećen. On e, nije potpuno i neće uspjeti. Moramo iznaći drugi način. I treba nam odgoda za članak 50. Da, trebamo iznaći to drugo rješenje i nije dovoljno da nam se govori da trebamo imati razlog za odgodu. Trebamo odgodu kako bismo dobili dobar sporazum, jer moja stranka i ja i ljudi koje predstavljam želimo dobar sporazum. I gospodine Brnje, britanska vlada je najavila da sva roba koja bude išla iz e, Irske u Sjevernu Irsku će e, moći ulaziti neometano. Možete li vi reći isto? Hvala. žao mi je, moram vam reći da niste položili ispit što se vremena tiče. Gospođa Harkin na minutu i pol. Hvala. Premijerka May duboko žali zbog poraza. I ja, kao i vi, žalim E, što vidim da je Velika Britanija izgubila pravi put. Od 1973. imamo razlike u stajalištima, pod utjecajem povijesti, različitih dojmova, percepcija i lažnih vijesti, fake news. Moramo se sjetiti onoga da je ono što bitno budućnost i ne smijemo e, zaboraviti 1992. E, Dansku, 2005. Francusku i Nizozemsku kada su europski građani rekli ne određenim prijedlozima Europske unije. Da, kao pojedinačne zemlje i Unija slušanjem su naši građani našli način na suradnju i unatoč onome što je gospodin Farage rekao, mislim da e, se to još može dogoditi sa Europskom unijom. Također se ne slažem s njime kada govori o, o bijesu i birokratskoj nepopusljivosti. Dakle, on nastoji prebaciti odgovornost za podjelu zemlje na druge. Slažem se s Michelom Barnijevom u tome da smo bili i moramo i dalje biti strpljivi i puni poštovanja, ali isto tako se moramo držati svojih načela i želim zahvaliti njemu i njegovim suradnicima na posvećenosti i radu. I slažem se s gospodinom Gualtierijem. Odgoda je samo sredstvo za iznalaženje daljnjeg puta i sve opcije još uvijek treba istražiti. Hvala. Na jednu minutu gospođa Evans. Hvala gospođo predsjedateljice. Doživjeli smo još e, jedan e, grozan poraz e, britanske vlade na drugom bitnom glasovanju o jednom sporazumu koji bi bio katastrofalan za Wales jer bi nas to izbacilo iz jedinstvenog tržišta i carinske unije. Jasno je da britanski parlament nije u stanju povući smisleni zaključak i zapravo se sve prebacuje sada na ljude. Koncentracija bogatstva u Londonu nas je sad dovela u taj nered, a koncentracija vlasti u Westminsteru nas e, drži sada taocima. Demokracija je pravi put naprijed. Mi moramo ljudima omogućiti da se konačno izjasne o vlastitoj budućnosti sada kada smo vidjeli sve činjenice. Stvari se mijenjaju, kada se stvari mijenjaju, ljudi se mijenjaju i to je njihovo pravo, mogu promijeniti mišljenje i mi to shvaćamo. 55% je sada za dakle to predstavlja porast u odnosu na 2016. godinu i treba nam odgoda članka 50. i to e, nam treba kako bismo omogućili referendum. Hvala. Na minutu i pol, gospođa Anderson. Mi u Sjevernoj Irskoj e, odbijamo ovu katastrofalnu, ovaj katastrofalni nered. Naš e, i volja da ostanemo u Europskoj uniji je zanemarena. Ovaj potpuni kaos u Westminsteru koji vlada tijekom čitavog procesa u Brexitu zapravo stvara očaj među narodom. Ovu farsu su osmislili Torijevci, ali to je narodu isporučio DUP ovaj sporazum o povlačenju i backstop smatramo najmanje lošom opcijom koju ljudi mogu prihvatiti, no to su već e, ponovno odbacili neodgovorni političari u Britaniji. Europska unija se obvezala podržati sporazum e, dobro, Velikog petka u svim njegovim dijelovima i to uključuje također i demokratski put ka ujedinjenju Irske i unatoč onome što je rekao Jim Nicholson, to je predviđeno u sporazumu i sama premijerka smatra da Brexit e, povećava potporu irskom jedinstvu. Europsko vijeće je u travnju 2017. reklo da ako se Irska ujedini, onda će čitav otok automatski ostati dijelom Europske unije. I podsjećam vijeće i komisiju na to. Europska unija je rekla da se trebamo pripremiti za e, izlazak bez sporazuma. Nitko zdravog razuma ne želi sjediti u vlaku koji pada sa litice ili iskače iz tračnica. Dakle, ljudi žele izići iz tog vlaka. Jedini izlaz je jedinstvo Irske. Dakle, ja vas pozivam da se založite za održavanje referenduma o Ujedinjenju Irske. To je legitimno, to je demokratsko i to je predviđeno sporazumom iz velikog petka. Predsjednica pregida govornicu. Gospođo Ederson, hvala nastojite eh, se izjasniti u okviru vremena koje vam je dodijeljeno. Gospodin Pedičini, hvala. Pa mislim da je trenutak da se upitamo koji su glavni razlozi Brexita, jer i danas ovdje čujemo a i prije smo čuli izjave Makrona, Junkera i svih ostalih koji prebacuju odgovornost Brexita na E, medije koji su zapravo e, zbunili ljude u Ujedinjenoj kraljevini, ali oni su se uvijek vrlo uspješno izjašnjavali kada su odlučili da neće ući u monetarnu uniju, u Schengen, u e, fiskal kompakt. Oni su uvijek e, svjesno se protivili mjerama štednje i proračunskim ograničenjima jedne Europske unije koju uvedu Francuska i Njemačka. I o tome treba promisliti. Odgovornostima jedne europske politike koja je prava kolonizacija od strane Francuske i Njemačke. I ako se nastavi tim putem, e, putem mjera štednje, onda će Brexit biti jedan presedan konačnog raspada Europske unije. Hvala, gospođa Atkinson, na jednu minutu. Ispričavam se britanskom narodu zbog e, laži koje govore naši političari. Gospodin Tajani gaže njemačkom e, novinaru da e, ljudi ne žele Brexit. 2017. godine na izborima 80% britanskog naroda je glasovalo za stranke koje su bile za Brexit. Oni su lagali. Gospođa B je rekla da je nikako sporazum bolji od lošeg sporazuma i sada je tražila parlamenta da glasuje o lošem e, sporazumu i sada će ponovno zatražiti da, e, da glasuje ponovno, ali o izlasku bez sporazuma. Ona će glasovati protiv toga. Dakle, konzervativni premijer će e, već raz otkazati Brexit i laboristi vam lažu. Demokracija je samo tu imenom. E, sada Tusk, Barnier i svi ostali sada e, kažu da će e, gospođa May završiti u paklu, ali vi ćete isto tako završiti u paklu. Ali vi se meni priključite 29. ožujka pred parlamentom u Briselu i vratimo stvarno kontrolu. Gospodin Wolf na jednu minutu. Hvala Pred dva dana su Momujeku ujeku liječnici dijagnosticirali smrtonosnu bolest od koje će uskoro umrijeti. On je proveo svoj život radeći u javnoj službi, štitio je djecu od e, pedofila i drugih opasnosti. On će umrijeti, a da nije doživio Brexit. Umrijeti će, a da nije doživio Brexit zbog eh, političke klase koje prezire njega i glasače u Velikoj Britaniji koji vjeruju da su mnogo superiorniji u načinu na koji misle da trebaju upravljati našim eh, životima, a ne žele slušati glasače koji su ih se htjeli riješiti. Umrijet će i neće vidjeti Brexit zbog izdajica kao što su Dominik Brijevi, Tony Blair koji su se slizali sa e, stranim silama. Pokoj bio duši mom e, ujaku, ali vi koji ste mu zanijekali pravu da doživi Brexit, e, Bog neće biti na vašoj strani kada E, narod e, svoje ljutnji da maha na glasačkim mjestima. Gospodin Brok. Gospodine predsjedniče, dragi Udo Bulman, gospodine Timmermans, uvaženi kolege. Mislim da u Donjem domu postoji koalicija koja nije u stanju iznaći zajedničku većinu. Dakle, tu imamo oni koji se zalažu za ostanak i ne žele ništa u ugovoru zato što se nadaju referendumu. Dakle, to su s druge strane i oni koji su sljedbenici Faraža i ima onih koji to gledaju sa različitih političkih stanovništva. Dakle, troje njih iz e, Lebora je glasovalo za. I stoga obje, obja, oba velika tabora moraju konačno razgovarati. Oni nam moraju pokazati gdje postoji konstruktivna većina o kojoj se isplati raspravljati. I odgoda roka neće biti moguća ako nećemo imati tu jasnoću. Dakle, nema odgode bez jasne situacije. Mora biti jasno što se događa. jel odgoda bez da smo svjesni toga što se događa nije u redu i mislim da ćemo idućih 14 dana morati iznaći rješenje u donjem domu kako bi postigli napredak po ovom pitanju. Dakle, potrebna nam je ta sigurnost. Jer dvije i pol godine smo raspravljali onako kako smo raspravljali zato što nije bilo uvjet za raspravu. Michel, puno ti hvala na tvojem trudu. Hvala i Europskoj komisiji, hvala tvojem timu, ali smatram da smo se trebali da smo se mogli postaviti na glavu, ali ništa ne bi bilo prošlo u donjem domu, zato što postoji ta negativna većina iz svih navedenih razloga. Dakle, više nije bilo moguće i više neće biti moguće ako će se kršiti interes Europske unije. Mora biti jasno što će se dogoditi sa otvorenom granicom? Velika Britanija se ne može ušuljati na zajedničko tržište bez da ispunjava uvjete jedinstvenog tržišta, bez da preuzima obaveze. Jer ove jutarnje izjave koje smo čuli jutro su populističke i zlonamjerne i ne možemo ih prihvatiti. Jer na taj način ćemo dopustiti da se oni ušuljaju na, naš naše zajedničko tržište, a to nije prihvatljivo. Na minutu i pol, gospođa Breso. Hvala. Dragi kolege, Poštovani potpredsjedniče, gospodine Barnije, gospođo ministrice, nekoliko dana nas dijeli od ovog Europskog vijeća i e, imamo mnogo pitanja, ali ne toliko koje su od toliko ključne važnosti za budućnost Europe. Dakle, Brexit na prvom mjestu, jučerašnji porast Tereze May, eventualno produljenje e, roka za primjenu članka 50. E, ne bi trebalo produljiti ovu patnju koja traje od 2016. godine. Ponovo treba dati riječ e, britanskom narodu i to je apel našim kolegama u donjem domu parlamenta da daju ponovno glas i poslušaju glas e, britanskog naroda jer britanski e, parlament ne zna na pozitivan način definirati ono što oni žele, stoga je jedino rješenje dati riječ britanskom, e, britanskom narodu. Mnogi od naših kolega koji žele Brexit se boje to učiniti. Još jedno pitanje koje je vrlo važno, koje je i važnije za budućnost Europske unije, to je pitanje klimatskih promjena. Usvojit ćemo vrlo važne mjere, ali mislim da moramo i naučiti mijenjati naš način funkcioniranja. Moramo promijeniti europski semestar koji je utemeljen na, mora biti utemeljen na ekološkim ciljevima i ciljevima održivog razvoja. Ne na štednjama, nego na održivim e, ciljevima održivog razvoja Ujedinih naroda. Hvala. Gospodin Van Dalen na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Jučer smo čuli da 250 poduzeća iz e, financijskog sektora je napustilo ili će napustiti Ujedinjenu kraljevinu. Radi se o 5000 radnih mjesta, e, milijarde e, funti će napustiti Ujedinu kraljevinu. To su poznate činjenice, ali to je puno i nepoznanica i to je vrlo loše ali i mi ćemo e, patiti primjerice u sektoru ribarstva, u sektoru e, prijevoza, e, a istovremeno vidimo u parlamentu u Londonu da nema većine niti za jednu od opcija. A to znači da nam je potreban novi pristup. Moramo ponovno promisliti ovu situaciju. Jedina kraljevina mora ostati u Europskoj uniji. Potreban nam je novi dogovor, a ne no deal. Ujedina kraljevina eh, te moramo im dati ponudu koju ne mogu odbiti. Hvala gospodin Flanagan na minutu. Čujem da se stalno ponavlja riječ e, solidarnost. Solidarnost može doći u puno različitih oblika, politička, financijska solidarnost. Povjereniče Timmermans, vi govorite o nastavku priprema za novi dogovor, nastavak e, nadogradnja na ono što je već učinjeno. Dakle, koji su planovi da se e, pomogne irskoj ekonomiji ako ne dođe do sporazuma? sporazuma. Solidarnost Europsku uniju do sada nije koštala niti jednog centa. Istovremeno dogovorite o solidarnosti. Imamo situaciju u kojoj je Irska e, na nalog ECB-a e, zapalila 3,5 milijarde eura ove opstene radnje moraju prestati. Gospodine Barnije, rekli ste da ćete ostati puni poštovanja i mirni. Vi e, ne može, e, e, irski narod ne može kontrolirati tu elementarnu nepogodu koju predstavlja konzervativna stranka. Žao mi je što Tuski i nisu ovdje danas jer oni nisu ostali mirni i često su svoje osobne predrasude stavljali ispred diplomacije. Morate misliti o svemu što govorite. Nemojte to zaboraviti o svemu što kažete. Na jednu minutu, gospodin Mono. Poštovana predsjedateljice, Vijeće 21. i 2. ožujka će dati e, mandat za potpisivanje sporazuma o slobodnoj razmjeni sa e, Ujedinjenim e, državama. Pitanje e, o carinama u, industriji automobila je od velike važnosti. To će omogućiti da Njemačka zadrži svoj suficit sa Ujedinjenom kraljevinom, ali će od toga patiti Francuska. Moramo naći zajedničke standarde za nove tehnologije i tu će opet Ujedinjeni e, Sjedinjene države nametnuti svoje standarde primjerice u e, poljoprivredu. a poljoprivrednici i francuski uzgajivači nemaju koristi od koristi koju će imati Mercedes i BMW od ovog sporazuma. Gospodine Valimski, imate minutu. erschreckender art und weise die zerrissenheit der britischen politik gesehen hat der kann nur. poštovani eh, zastupnici eh, šokiralo nas je naravno ono što se jučer dogodilo eh, šokiralo zato što je postojao vrlo jasni mandat Ispričavamo se, imamo tehnički problem sa engleskim prijevodom. Molim vas, počnite iz početka. Dame i gospodo, svatko tko je pratio rasprave jučer u Donjem domu Britanskog parlamenta i ko je vidio spektakl britanske politike mogao je biti samo šokiran jer je ondje jer e, postoji velika većina britanskog stanovništva koja želi otići iz Europske unije. Dakle, nije stvar u tome što vi mislite, mislite li vi da je to dobro ili loše. Nikoga nije briga što ja mislim. Ono o čemu se ovdje radi je poštivanje demokracije i većinske odluke ljudi koji su dali veoma jasnu uputu. Dakle, mogu samo pozvati sve vas da prestanete nabacivati te ideje o drugom referendumu e, koji bi trebalo na neka stražnja vrata ubaciti i da imamo drugi referendum to ne bi ništa promijenilo. Kako će se ova priča završiti? Hoćemo li e, pronaći ljude koji će tražiti treći referendum? Ne, moramo sami sebe ozbiljno shvatiti i ako želimo reformirati Europsku uniju, moramo poštivati pravila i moramo biti pravični. Gospodin Sinardinos, imate minutu, izvolite. Hvala vam lijepa. Povlačenje Ujedinjene kraljevine iz Europske unije nije samo postupovno pitanje. To znači da nova Europska unija i bilo kakva federalizacija će biti odbijeni na sljedećim izborima. Snažne patriotske snage će dodatno ojačati i pokušati će e, ojačati nacionalne e, nadležnosti. Pokušaj da se prestraše države članice zbog toga kako se Britanija odnosi prema Europskoj uniji neće uspjeti. Važno je da odbijemo one koji žele jačanje suvereniteta. E, ozbiljni ljudi moraju preuzeti vlast i to na temelju širokih koalicija i patriotskih snaga diljem Europske unije. Treba nam Europska unija koja će se temeljiti na nacionalnim državama, ne na ekonomskim interesima. Dvije minute, gospođa Del Castillo. Zahvaljujem predsjedateljice, gospodine Barnije, predstavnici vijeća, komisije. Svi ste vi odradili sjajan posao i sporazum koji je sklopljen s premijerkom May uh, u utorak naveče doista je bio uh, velika prilika za uredan izlazak Europske unije. No, unatoč tome, parlament e, Ujedinjene kraljevine taj sporazum je odbio i e, doista tamo nedostaje odgovornosti i nedostaje realnosti među velikom većinom zastupnika u britanskom parlamentu E, postoji sada veliki izgledi da će oni glasovati e, e, za to da ne dođe do izlaska bez sporazuma i da se zatraži produljenje roka za primjenu članka 50. No, opet će morati odlučiti žele li sporazum ili ne. I s obzirom na takvu nesigurnost postoji čitav niz pitanja koje treba donijeti u svjetlu Brexita. Riječ je o doista dubokim ekonomskim promjenama u toj državi koje ne možemo olako shvatiti. A također e, povlačenje Britanije utječe na svakodnevni život ljudi. To su male, ali važne stvari u svakodnevnom životu pristup jeftinijim proizvodima, raznovrsnim proizvodima, mogućnost putovanja bez plaćanja naknade za roaming, e, zatim pristup farmaceutskim proizvodima i sl. U ovome trenutku Europska unija je nužnija nego ikada kako bi se odgovorilo na globalne izazove i ako ne budemo djelovali zajedno izlažemo se opasnosti da ćemo postati irelevantni. E, sada vam moram e, dati neke loše vijesti. Nažalost, neće biti spontanog javljanja za riječ. Ispričavam se na tome, ali ponestaje nam vremena. E, gospođa Van Brandt, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Katkada da u ovim strasburškim tjednima e, nada i razočaranje e, budu e, blisko povezani. Jučer smo svi govorili o tom glasovanju u parlamentu, o tome što to znači, zašto je to važno. Slažem se sa kolegama iz svoga kluba. Sada je vrijeme da se ponovno da riječ ljudima, stanovnicima Britanije. Očigledno je da britanski parlament ne vidi načina kako izaći iz ove situacije. E, jučer smo imali 60 mladih ljudi koji su došli u parlament i pokušali uvjeriti sve nas da klimatska politika mora biti e, glavna na našem dnevnom redu. Nije to samo riječ o razini ambicije do 2030. godine, ta ambicija je sada preniska već je riječ o tome da ako želimo ispuniti obveze preuzete u sklopu Pariškog sporazuma do 2050. godine moramo biti u potpunosti neutralni u pogledu emisija ugljika i trebamo ambicioznije ciljeve za 2030. godinu. Dakle, Pariški sporazum treba pretočiti u zakon i sve države članice moraju preuzeti obveze. E, mladi e, današnjice imaju pravo kada traže od nas takvo djelovanje predsjedateljice. To je bio znak, jedini znak nade koji smo ovaj tjedan mogli čuti. Hvala, gospodine Sulik, izvolite. Jučerašnji kaos u britanskom parlamentu pokazao je da je sporazum o povlačenju mrtav. Ne možemo o njemu neprekidno iz početka glasovati i jednostavno nam sad ponestaje vremena. Odluka Ujedinjene kraljevine da izađe iz Europske unije nešto je što moramo poštivati. Ignoriranje volje stanovnika Britanije bilo bi pogrešno a održavanje drugog referenduma i različiti drugi zahtjevi su nerealni. Jedina logična solucija sada je da se pripremimo za izlazak bez sporazuma, za takozvani hard Brexit. To nije kraj svijeta ni za Europsku uniju, ni za Ujedinjenu kraljevinu. Primjenjivat će se dobro poznata trgovinska pravila, a ako sutra naši britanski kolege zatraže produljenje, mi to možemo odobriti i u tom razdoblju onda možemo poduzeti neke značajne korake i poduzeti mjere kako bismo se pripremili za tvrdi Brexit. Gospodin B, imate minutu. Klimatske promjene su opet na tapeti Evropske unije. Mi se pravimo da spašavamo planetu a e, ipak potičemo slobodnu trgovinsku razmjenu sa cijelom e, zemljom, a to dovodi do većih emisija. To je nepodnosivo. To je nepodnosivo za naša poduzeća, za našu industriju. Smanjeni smo na proizvodnju e, iz onih zemalja koje nemaju nikakvih standarda, ni socijalnih, ni industriji industriji. Imamo razne okside, e, sitne čestice. Evo, e, na svim stranama gubimo. E, moramo ponovno promisliti naš ekonomski model. Moramo lokalizirati potrošnju i proizvodnju moramo imati geografsku razumnu politiku jer to od nas traži naš planet i klimatske promjene. Gospođa Hubner ima minutu i pol. Zahvaljujem. Poštovani kolege, odbijanje sporazuma o povlačenju znači nekoliko stvari. Prije svega, izlazak Britanije uh, na organiziran način za dva tjedna neće se dogoditi, a kao drugu, uh, Europska unija mora zaštititi ona poduzeća koji će imati najveće posljedice, a također nismo uspjeli ni osigurati daljnju uh, primjenu primjenu sporazuma na Veliki petak i e, nepostavljanje irske granice i to samo dva tjedna prije roka. Ako Britanija zatraži produljenje, postavlja se pitanje koliko će to produljenje biti i zbog čega duže produljenje e, dovelo bi daljnje e, zakonske probleme vezano uz izbore za Europski parlament, a također e, odgodilo bi se razdoblje za otvaranje pregovora o budućim odnosima i daljnje produljenje roka znači dužu nesigurnost. E, važno je reći da se o sporazumu više ne može pregovarati. E, doista potrebno je uspostaviti nužno povjerenje e, kako bi se počeli pregovori o daljnjim odnosima. Hvala lijepo, gospođa Fajon. Imate minutu i pol, izvolite. Europski šefovi vlada i država govore o ekonomiji. Sada je E, krajnje vrijeme da e, klimu povežemo sa radnim mjestama. E, to od nas traži narod. Nakon glasanja u britanskom parlamentu moramo se nadati da neće doći do tvrdog Brexita. To je posljednji samit kolege i kolegice prije izbora. Naš narod očekuje od nas da djelujemo. Moramo iskoristiti šanse pogledamo samo kako nismo uspjeli u uređivanju migracijske politike e, upravljanje migracijama i sigurne granice to je ono što traže e, ljudi od nas e, vodeće države koje ne primaju migrante su nam poznate oni e, kažu da građani ignoriraju migraciju. Migracija je najveća zabrinutost Europske unije. Što ćemo reći građanima? E, građani moraju glasati za pravednu Europu. Moramo dokazati kako je opasan populizam

nema sad smisla žaliti za prolivenim mlijekom treba se pripremiti za budućnost budućnost u kojoj ćemo vjerujem surađivati na ključnim pitanjima i trgovati bez barijera na obostranu korist. hvala lijepa. Hvala, gospodin Niedermayer, izvolite. Hvala vam lijepa, samo jedna kratka napomena vezana uz Brexit. Ovaj loš e, pregovor nije samo nešto što je ispregovarao gospodin Barnier u ime komisije, već i tim premijerke May u ime Britanije. E, ono što e, je u srži stvari ovdje je politička kriza u Britaniji, a o tome su govorili već mnogi mnogi danas koji su rekli što su imali i nakon toga otišli kao i obično. No, reći ću nešto o e, samitu. E, iznimno je važno da se usredotoči na ekonomiju. E, dakle, slijedi nam ozbiljno razdoblje e, i na državama članicama je da odluče koliko će čvrste i spremne njihove ekonomije biti vezano uz moguće trgovinske ratove, Brexit i ostale izazove. Druga važna stvar je Kina. Mislim da naši predstavnici moraju biti čvršći i moraju jasnije artikulirati naše legitimne interese i pregovarati u skladu s time. Jučer smo govorili o kibersigurnosti. E, dakako, postoje i druge važne teme poput pravične trgovine, klivatskih e, promjena i sudjelovanja Kine u rješavanju tog problema kao i problemi vezani uz ljudska prava. Moramo posvetiti pozornost tim temama. Hvala vam lijepo. Gospodin Biden, izvolite. Tragično je ono što se dešava u Britaniji. Nacija koja je ponosna na svoju prošlost i koja je e, toliko toga duguje Europi. Sada je na putu da se sama razori i bude smiješnom. Nema političkog vodstva. O, e, Britanija, Britaniji prijeti propast. Mi svi gledamo žalosno i u nevjerici što se događa. Cijela jedna generacija će patiti od posljedica ove katastrofe. U ovom trenutku ne smijemo e, počinjati e, ponovne greške. Moramo se e, koncentrirati na pragmatizam Britanaca. Dajmo Britancima zadnju šansu Eh, sve drugo bi bilo eh, upiranje prstom u krivca. Eh, ostanak Britanije u Europskoj uniji u Britanija u Europskoj uniji je jedino razumno rješenje. Rješenje bi bilo u novom referendumu koji bi bio obvezan moramo u prvom redu učiniti sve da dademo jasnoću Eh, građanima Europske unije koji žive u Britaniji, obratno Britancima koji žive u Europskoj uniji. Eh, ti ljudi zaslužuju mnogo više poštovanja. Oni su eh, donijeli tu odluku da tamo žive i ne smijemo ih ostaviti na cjedilu. Hvala. Gospodin Marijas, imate minutu, izvolite. Ovo što se događa vezano uz Brexit je veliki šok za čitav europski kontinent. Brexit šalje ozbiljnu poruku. Europski ljudi, e, europljani traže druga rješenja za Europu. Traže da to bude demokratska, decentralizirana Europa, Europa solidarnosti, a ne e, tvrda Europa, e, socijalna Europa, a ne Europa stopa banaka. Europski narod ne može podnijeti više štednje i dodatnih fiskalnih prilagodbi koje traže Euroskupina i Europska središnja banka. I uskoro će nam na izborima poslati snažnu poruku jer postoji i drugi put za Europu, a to je put vraćanja nacionalnog suvereniteta, nacionalnih država, e, odbacivanje e, Njemačke Europe. Hvala, gospođa Gerling. Zahvaljujem. Sinoć smo ponovno vidjeli nemogućnost britanskog parlamenta da postigne konsenzus. Dakle, e, većina e, se smanjila u odnosu na prošlo glasovanje, ali još uvijek je to bio veliki poraz za britansku vladu. Dakle, postoje e, tri mogućnosti koje je iznijela premijerka May sinoć. Prvo, da se povuče članak 50. To je prvi puta da je tako što izgovorila E, kao drugo, da se ponovno odluka da u ruke britanskog naroda, a kao treće da se e, prihvati sporazum. E, poruka iz Westminstera je veoma jasna, sporazum nije prihvaćen i vremena više nema. Dakle, sada ćemo imati izlazak bez sporazuma ili neće biti Brexita. Vrlo je vjerojatno da će večeras parlament odbiti izlazak bez E, sporazuma, ali neće odbaciti mogućnost da nema Brexita. E, vjerujte, doista postoji snažna volja u Britaniji za drugi referendum. Dakle, to je najveći proeuropski pokret koji se tada ondje događa. I ankete pokazuju da bi većina ljudi glasovala protiv Brexita. Nemojte vjerovati ono što ste čuli od Britanaca ovdje danas. E, sedam od devet onih koji su govorili predstavljaju samo 1,5 5% zastupnika u britanskom parlamentu. To nisu patrioti, to su oni koji se zalažu za izlazak bez sporazuma, što bi izazvalo nezamislivu štetu za britanski narod i za E, Europsku uniju. To nisu patrioti, niti jedan patriot ne bi se zalagao za takvo što. Nitko tko želi poduprijeti sporazum na veliki petak ne bi se zalagao za izlazak e, bez sporazuma to nije većina i njih zapravo nije niti toliko briga da ostanu u vijećnici i slušaju raspravu. I zato vam im govorim da su oni glasovi prošlosti, a mi smo glas današnjosti i mladi ljudi jasno su rekli što misle. Gospođo Gerling, Mr. Corbett, two minutes. Nakon prvog odbacivanja sporazuma u siječnju, Tereza May je pokušala ponovno ispregovarati jednu točku, irski backstop, kako bi smirila desnicu svoje stranke. Ali za većinu u Donjem domu to nije bio glavni problem sporazuma. E, bili su drugi e, problemi koje ona nije ni pokušala riješiti. Ona je samo pokušala smiriti desničare u svojoj stranci. E, nije uspjela. Gdje nas to ostavlja? Većina u Donjem domu ne želi izaći bez sporazuma, ali jedini sporazum je odbačen. Kamo sada? Dvije e, su mogućnosti, ili e, alternativni sporazum ili ćemo ponovno razmotriti Brexit. Alternativni sporazum šanse e, su vrlo male u sadašnjem trenutku. A ponovno razmatranje Brexita zahtjeva referendum, kao što smo upravo čuli u gospođa Gerling. Većina u javnom mišljenju žele novi referendum i E, ankete pokazuju da bi sada ljudi glasali za ostanak u Europskoj uniji. E, ludost je e, ići dalje s Brexitom vjerujući da to žele, želi narod. Treba to provjeriti. Hvala. Hvala. Gospodin Karas, minutu i pol. Gospođo predsjednice, za nas je sve jasno, ako e, ne dođe do promjene stava Velike Britanije, onda će 29. E, ožujka doći do kaotičnog tvrdog Brexita. Moramo jasno reći e, netko ko ne želi razgovarati sa svim strankama ne može riješiti e, probleme. Ekonomski, socijalni, tehnološki, e, demokratski, politički, svi ti izazovi se mogu riješiti samo zajedno u Europi u suradnji sa svim strankama u Ujedinjenoj Europi. o tome se radi u europskim izborima i sastavu sljedeće komisije, a to je u suprotnosti sa političkim e, neuspjenom e, političara u e, Velikoj Britaniji, ali i u Europskoj uniji. Pogledajmo samo novinare u Slovačkoj blokirani e, proces protiv Mađarske i Poljske. Gledamo populiste, nacionaliste u, Mađarskoj, Italiji, Češkoj, e, Rumunjskoj. Europska ideja se podriva iznutra, dovodi se u opasnost. E, tu opasnost moramo zanijekati kod europskih izbora ne možemo trpiti e, laži nacionalizam. E, to neće riješiti probleme Europe, a ni Brexit. E, mora, moramo postići konsensus iznutra. Hvala. Gospodin Kelly, minutu i pol. Nakon odbacivanja sporazuma u Donjem domu jučer na večer, E, u Irskoj vlada strah, naročito u poljoprivredi, jer svi znaju da ovaj, e, ova katastrofa e, će biti propast za poslovanje, za poljoprivredu. Svi znamo ako Britanija izađe bez sporazuma, također je ugrožen mir u Irskoj. Stoga se nadam da će danas donji dom E, glasati da e, sprečavanje izlaska bez sporazuma. Mislim da odmah moramo e, ponuditi produženje bez uvjeta. Moramo to ponuditi jer to možemo napraviti za na tri mjeseca. To neće ometati izbore. Kao što je rekao gospodin Nikolson, to će pomoći da se nađe drugi put a možda taj drugi put znači ostanak u Europskoj uniji. E, e, e to moramo željeti. E, svako produženje je poželjno. Pozivam Europsku komisiju da djeluje u dobroj vjeri i kaže da želimo vam pomoći, dat ćemo vam vremena i prostora da sredite svoj dom kako bismo izbjegli tvrdi Brexit izlazak bez sporazuma. Ako ste ozbiljni po tom pitanju, daćemo vam vremena. Hvala. Gospođa Šuojca, minuta i pol

Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Pažljivo sam saslušao ovaj parlament. Došao sam do zaključka da imamo e, široku podršku za način na koji komisija pregovara e, u ime Europske unije i ovog parlamenta kako bismo došli do sporazuma s e, Velikom Britanijom uz najmanju štetu za obje strane. To je zaista e, bila namjera komisije od samog početka i Mišela Barnjera od početka. E, e, ove nas rasprave ovdje ohrabruju. Saslušao sam gospodina Faraža i njegove kolege videći kako se tapšaju po leđima zbog ove situacije. Pitam se je li on otišao u Sunderland i tamo govorio sa radnicima u Nisanu e, i rekao mi to e, možda ćete izgubiti e, posao ali imat ćemo suverenitet i to ispunit će se moj san suverenost. Da li je